usvaja i prelazimo na glasovanje. Prvo glasovanje je osnivanje istražnog odbora za mjerenje emisije u automobilskom sektoru. Gospodin Carver. Ne. Oprostite gospodine predsjedniče, hvala kolegić, možete li mi čuti? Zaista je neuobičajeno da ovaj prijedlog o kojem sada glasujemo je tek e, u sedam na večer najavljen u ovoj e, dvorani gdje je samo bila šačica zastupnika nazočna i e, zbog e, svih, e, a svi prigovori su morali prije 8 ujutro biti dostavljeni, a tu smo imali samo šačicu kolega iz klubova zastupnika i to je zaista bizarno i nedemokratski. Hvala. U redu, mogu vam reći. Meni je također rečeno da je istovremeno to sve bilo i na internetu. I sada glasujemo. Poimenično glasovanje, otvaram glasovanje. Jesu li si glasovali? Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Sada prelazimo na glasovanje o Ibrahimu Halavi. Točka pet, Zajednički e, prijedlog za rezoluciju. Hvala gospodine predsjedniče. Samo sam e, htjela da E, da parlament e, pozdravi sestre Ibrahima Hlava koje su ovdje tako da damo podršku i ja ih pozdravljam. Hvala. Točka pet koja je za protiv, suzdržani, usvaja se. A sada ćemo glasovati o cijeloj rezoluciji. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Usvaja se. Čestitam. Sada prelazimo na situaciju na Maldivima. Imamo e, zajednički zahtjev za rezolucijom. Amandman 2. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Točka 11. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Amandman 1. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. A sada ćemo glasovati o cijeloj rezoluciji. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Sada Prelazimo na Maleziju. Još jedan zajednički zahtjev da se usvoji rezolucija iz više klubova. Amandman 3. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. I to je jasno. E, Stavak 12. Otvoram glasovanje. Zatvaram. Usvaja se. Amandman 2. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Točka 14. Originalni tekst. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Amandman 1. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Sada ćemo glasovati o cijeloj rezoluciji. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Sada prelazimo na izvješće Kalnijete. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Izvješće Lohbiler. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. I usvojeno je. Drugo izvješće Lohbiler. Amandman 1. Tko je za? protiv, suzdržani, odbija se. Amandman četiri. tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman dva. tko je za, protiv, suzdržani, odbija se.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 Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 33. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 5. Pa, za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Uvodna izjava i Imamo e, glasovanje po dijelovima. Prvi dio tko je za, protiv, suzdržani, usva se. Drugi dio za, protiv, suzdržani, usvaja se. Sada ćemo glasovati o cijeloj rezoluciji. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Sada prelazimo na e, zaključivanje ekonomske i monetarne unije. Imamo amandman 17d. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 5. Otvoran glasovanje. Zatvoran glasovanje. Odbija se. Amandman 1. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 18D. Za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 6. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Originalni tekst e, točka 2 e, po dijelovima prvi dio tko je za protiv suzdržani usvaja se drugi dio za protiv suzdržani usvaja se amandman 19 za protiv suzdržani, odbija se. 20 za, protiv, suzdržani, odbija se. 21 za, protiv, suzdržani, odbija se. 22 Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. 23. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. 24. Za. Protiv. Suzdržani. Odbija se. 25. Za. Protiv. Suzdržani. Odbija se. 26. otvoren glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. 27. otvoren glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. 28. otvoren glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. 29 za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 30. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. 31. Otvaram glasovanje. Zatvoram glasovanje. Odbija se. 32. Otvoram glasovanje. Zatvoram glasovanje. I to se odbija. 33. Otvoram glasovanje. Zatvoram glasovanje. I odbija se. 34. Otvoram glasovanje. Zatvoram glasovanje. Odbija se. Amandman 35. Otvoram glasovanje. Zatvoram glasovanje. Odbija se. 36. Otvoram glasovanje. Zatvoram glasovanje. Odbija se. Amandman 2. Za, protiv, suzdržani. Odbija se. Amandman 7. Otvoran glasovanje. Zatvoran glasovanje. I odbija se. Amandman 37. Za, protiv, suzdržani. Odbija se.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 protiv, suzdržani, odbija se. 43D za, protiv, suzdržani, odbija se. 44 da, za, protiv, suzdržani, odbija se. 45 za, protiv, suzdržani, odbija se. 46 za, protiv, suzdržani, odbija se. 47 za, protiv, suzdržani, odbija se. 48 za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 3. Otvoran glasovanje. Zatvoran glasovanje. Odbija se. Amandman 14 za, protiv, suzdržani, odbija se. Osam za, protiv, suzdržani, odbija se. Devet za, protiv, suzdržani, odbija se. Deset za, protiv, suzdržani, odbija se. 11 za, protiv, suzdržani, odbija se. 12 za, protiv, suzdržani, odbija se. 13 za, protiv, suzdržani, odbija se. 15D za, protiv, suzdržani, odbija se. 16 za, protiv, suzdržani, odbija se. 4. Otvoran glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Sada ćemo glasovati o cijeloj rezoluciji. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. It was obvious. Domnul Preda, raportul anual... Gospodine Preda, Godišnje izvješće gospodina Prede o stanju ljudskih prava i demokracije u svijetu 2014. godine. Amandman 5. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se 6. Glasovanje u dijelovima. Prvi dio za. Protiv? Suzdržani? Usvaja se drugi dio. Za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se 7. Glasovanje po dijelovima prvi dio za, protiv, suzdržani, usvaja se. Drugi dio, otvaram glasovanje, zatvaram glasovanje. Usvaja se. 22. Glasovanje po dijelovima. Prvi dio za, protiv, Suzdržani, usvaja se. Drugi dio. Otvaram glasovanje. Glasovanje. Usvaja se. 27. Glasovanje po dijelovima. Prvi dio. Za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Drugi dio. Za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. 33. Glasovanje po dijelovima prvi dio za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Drugi dio za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. 37. Glasovanje po dijelovima. Prvi dio. Za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Drugi dio za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. 46. Treći amandman za. Protiv. Suzdržani. Sva se. Izvorni tekst. 46. Prelazimo na 54. Glasovanje u dijelovima. Prvi dio za. Ispričavam se, otvaram glasovanje, zatvaram glasovanje. Otvaram glasovanje za prvi dio. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Drugi dio. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Treći dio. Tko za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 7 za. Protiv? Suzdržani? Odbija se. četiri za. Protiv? Suzdržani? Odbija se. 56. Glasovanje po dijelovima. Poimenično glasovanje, prvi dio. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se drugi dio. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Osam za. Protiv. Suzdržani. Odbija se. 9 za. Protiv, suzdržani, odbija se. 65, glasovanje po dijelovima, prvi dio za. Protiv, suzdržani, usva, se. Drugi dio za. Protiv, suzdržani, usva se. 67 glasovanjem u dijelovima, prvi dio. Protiv, usvaja se. Drugi dio za. Protiv, suzdržani, usvaja se. deset za. Protiv, suzdržani, odbija se. 11 za. Protiv, suzdržani, odbija se. 12 za. Protiv, Suzdržani? Odbija se. 70. izvorni tekst. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 13. Za. Protiv. Suzdržani. Odbija se. 73. Glasovanje po dijelovima poimenično glasovanje, prvi dio, otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se, drugi dio. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 74. Glasovanje po dijelovima. Prvi dio za, protiv, suzdržani, Usvaja se. Drugi dio. Za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Uvodna izjava nakon točke 74. Izvorni tekst. Glasovanje po dijelovima. Prvi dio za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Drugi dio za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Šest za. Protiv. Suzdržani. Napravit ćemo provjeru. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 84. Otvaram glasovanje. Zatvoram glasovanje. Usvaja se. 85. otvoram glasovanje. Zatvoram glasovanje. Usvaja se. 87 glasovanje po Prvi dio poimenično glasovanje. Prvi dio otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvoje se. Drugi dio otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 91, glasovanje po dijelovima. Prvi dio tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Drugi dio za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 92. Glasovanje po dijelovima. Poimenično glasovanje. Prvi dio. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Drugi dio. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Treći dio. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 93 za. Protiv. Suzdržani. Usvoja se. 98. Glasovanje po dijelovima, poimenično glasovanje. Prvi dio otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Drugi dio otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 103 za. Protiv. Suzdržani. Usva se. 104. Glasovanje podijelujemo, Prvi dio. Za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Drugi dio. Pojmenično glasovanje. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 105. Glasovanje po dijelovima. Prvi dio tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Drugi dio. Poimenično glasovanje. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 106. Glasovanje po dijelovima. Prvi dio tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Drugi dio. Poimenično glasovanje. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se 108. Glasovanje po dijelovima. Prvi dio. Za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se drugi dio. Za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. 111. Izvorni tekst, glasovanje po dijelovima. Sve se glasi poimenično. Prvi dio, otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Drugi dio. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Treći dio. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 114 glasovanje po dijelovima. Poimenično glasovanje prvi dio. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Drugi dio. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Treći dio otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Četvrti dio. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 119. Glasovanje po dijelovima. Prvi dio za protiv, suzdržani, usvaja se. Drugi dio za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 5 za, protiv, suzdržani, odbije se. 1 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 2 za, protiv, suzdržani, Usvaja se. Glasovanje za rezoluciju poimeničnim glasovanjem. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se čestitke izvjestitelju. Sada prelazimo na sljedeće glasovanje. 20. obljetnica Dejtonskih mirovnih sporazuma. Imamo prijedlog rezolucije ENF. Od koje za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Prelazimo sada na zajednički prijedlog rezolucije ostalih klubova zastupnika. Amandman 3. Usmeni amandman gospodina Freda. Izvolite. Molim vas pokušajte ponovno uključiti mikrofon. Još jedan put. Evo, konačno ste uspjeli. Hvala gospodine predsjedavajući. Naš je prijedlog da se u amandmanu broj 3 posljednji dio paragrafa koji počinje sa highlights i završava sa origin. Preobliči, budući da bosanci to tumače kao potporu etničkom čišćenju neprihvatljivo je da Europski parlament usvoji tekst koji poziva na etničko čišćenje um, bosanskih muslimana u Bosni i Hercegovini. Imali prigovor? Slightly insufficient. Um, deci, supun la vot amendamentul așa cum a fost modificat cu amendamentul oral al domnului Preda. Cine este pentru? Sada ćemo glasovati o tom usmenom amandmanu. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Sada ćemo provjeriti elektroničkim putem. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Prelazimo sada na četvrtu točku. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se pet. Poimenično glasovanje. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Sljedeći se ne razmatra. Amandman broj 1. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Odbija se. 2. Za. Protiv. Suzdržani. Odbija se. Sada ćemo glasovati za rezoluciju u cijelosti. Poimenično glasovanje. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usva se. Prelazimo sada na sljedeće izvješće. To je izvješće Valero u izvozu oružja. Prva točka, glasovanje po za, protiv, suzdržani, usvaja se. Drugi dio, za, protiv, suzdržani, usvaja se. Pet. Prvi dio za, protiv, suzdržani, usvaja se. Drugi dio, za, protiv, suzdržani, usvaja se. Broj sedam, prvi dio za, protiv, suzdržani, usvaja se. Drugi dio za, protiv, suzdržani, usvaja se. Treći dio za, protiv, suzdržani, usvaja se. Osam, prvi dio za, protiv, suzdržani, usvaja se. Drugi dio za, protiv, suzdržani, usvaja se.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 usvoja se. Drugi dio za, protiv, suzdržani, usvoja se. 18 za, protiv, suzdržani, usvoja se. 19 za, protiv, suzdržani, usvoja se. 20 za, protiv, suzdržani, provjerit ćemo elektroničkim putem. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 23 za. Protiv suzdržani. Usvaja se. 24. Glasovanje po dijelovima. Prvi dio za. Protiv suzdržani. Provjerit ćemo elektroničkim putem. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Drugi dio. Za. Protiv suzdržani. Usvoje se. 26 za. Protiv suzdržani. Provjerit ćemo elektroničkim putem. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Pentru. 28 za. Protiv. Suzdržani. Odbija se. 29 poimenično. Otvoram glasovanje. Votul este închis. Zatvoram glasovanje. Odbija se. 31 za protiv, suzdržani, ja se. 32, po prvi dio, tko je za, protiv, suzdržani, osvaja se. Drugi dio, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 33, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 34, za, protiv, suzdržani, usvaja se. 35, za, protiv, suzdržani, usvaja se. 40. Po dijelovima pet dijelova, prvi dio koji je za, protiv, suzdržani, odbija se. Drugi dio za, protiv, suzdržani, odbija se. Treći dio, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Provjerit ćemo. Otvoram glasovanje. Zatvoram glasovanje. Usvaja se. Četvrti dio koji je za? Protiv suzdržani odbija se. Peti dio koji je za? Protiv suzdržani Odbija se. Provjerit ćemo elektroničkim putem. Otvoram glasovanje. Zatvoram glasovanje. Usvaja se. Moje isprike. 41 po dijelovima u tri dijela, prvi dio tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Drugi dio za, protiv, suzdržani, usvaja se. Treći dio koji je za, protiv, suzdržani, provjerit ćemo. Otvoram glasovanje. Zatvoram. Usvaja se. 42 po dijelovima, dijela prvi dio koji je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Drugi dio koji je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Treći dio, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 43. Četiri dijela, poimenično prvi dio, otvoram glasovanje. Zatvoram. Usvaja se. Drugi dio, otvoram glasovanje. Zatvoram. Usvaja se. Treći dio. Otvoram glasovanje. Zatvoram. Usvaja se. Četvrti dio. Otvoram glasovanje.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 Provjerit ćemo. Otvoram glasovanje. Zatvoram. Usvaja se. 59 za, protiv, sudržani. Provjerit ćemo. Otvoram glasovanje. Votul glasovanje. Zatvoram. Usvaja se. Uvodna izjava D. je prvi dio tko je za? Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Drugi dio tko je za? Protiv. Suzdržani. Provjerit ćemo. Otvoram glasovanje. Zatvoram. Usvaja se. Uvodna izjava G, četiri dijela, prvi dio tko za, protiv, suzdržani, usvaja se. Drugi dio, za, protiv, suzdržani, usvaja se. Treći dio, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Četvrti dio, za, protiv, suzdržani, usvaja se. Uvodna izjava H, dva dijela, prvi dio tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Drugi dio za, protiv, suzdržani, usvaja se. Rezolucija u cijelosti, poimenično otvoran glasovanje. Zatvoran glasovanje. Usvaja se.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 Usvaja se. Šesti amandman koji je za, protiv, suzdržani, odbija se. Rezolucija u cijelosti i poimenično otvoren glasovanje. Zatvoram. Usvaja se. Idemo na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 Četvrti dio za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 1, pojmenično otvoram glasovanje. Zatvoram. Odbija se. Izvorni tekst u dva dijela, prvi dio protiv, suzdržani, usvaja se. Drugi dio za, protiv, suzdržani, usvaja se. Rezolucija o cijelosti, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Parcului Național Virunga din Republica Democratică Congo Sljedeće glasovanje je zaštita nacionalnog parka Brunga u Demokratskoj republici Kongo. Šesti amandman koji je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Jedan za, protiv, suzdržani, usvaja se. Dva koji za, protiv, suzdržani, usvaja se. Sedam za, protiv, suzdržani, usvaja se. Provjerit ćemo. Amandman sedam. Otvaram glasovanje. Votul Zatvaram. Odbija se. Ispričavam se. Amandman tri Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Četiri Za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Pet za, protiv, suzdržani, usvoja se. Rezolucija o cijelosti, za, protiv, suzdržani, usvoja se. Hvala svima čestit Božić i sretna nova godina.